ja it er is. Ladies and gentlemen, perhaps because we have a very... Dame i gospodo, imamo jako malo vremena, pa molim da svi sjednu. ja bih vas htjela sve ovdje pozdraviti na prvom sastanku novog odbora MPL. Ja sam predsjedavajuća zato što sam zadnji prostali član e, predsjedništva odbora MPL e, od starog odbora MPL iz prošlog saziva, jedina koja je preživjela izbore ne. Drugi se nisu ponovno kandidirali na izborima i stoga Pokušavam sada uredno raditi ovaj sastanak i nadam se da ćete uživati u njemu, te vam zahvaljujem na dolasku. Kao prvo, želim reći da možete na ovom sastanku koristiti sve jezike. Svi jezici su raspoloživi aktivno i pasivno, osim irskog jezika. Druga poruka s moje strane, drugo priopćenje je to da Naravno imamo tu punopravne članove, imamo tu i zamjenske članove, a imamo također i nekoliko naznaka e, osoba koje nisu niti punopravni članovi, niti zamjenski članovi, ali su tu za glasanje. Za socijaldemokrate to je gospodin Mario Rinario koji zamjenjuje gospodina Fuxlanda. Za Renew Europe gospođa Van Dran koja zamjenjuje gospođu Bofri. Također za klub Renew Europe gospođa Donat koja zamjenjuje gospođu Macovu. Za ECR gospođa Mazurek zamjenjuje gospođu Nikolu Sonovu. I za nezavisne članove gospodin Lagoš zamjenjuje gospodinu Nikola Aovanosa. Ispričavam se za sve greške u izgoru imena. Imamo 49 eh, pametnih zastupnika koji su prisutni na sastanku i stoga imamo kvorum. I onda ovime proglašavam sastanak otvorenim. Te smo ovdje kako bismo osnovali predsjedništvo za novi odbor EMPL. Dakle, cilj je taj da e, izaberemo predsjednika i pet potpredsjednika u skladu sa pravilom, a to moramo napraviti kako spada, prema pravilu 213 iz poslovnika i da time osnovimo onda ovaj odbor. Kao prvo ćemo izglasati predsjednika i zatim ćemo onda izglasati potpredsjednike. Imamo kvorum pa ćemo onda krenuti s ovim sastankom i kao prvo ću zamoliti eh, imenovanja za mjesto predsjednika odbora. Želi netko imenovati nekoga za tu dužnost? Da. Gospođa Falska, izvolite, vi imate kandidata. Dame i gospodo, dragi kolege, u ime cr a bih ja predložila gospođu Beatu Širu za mjesto predsjednice odbora EMPO. Gospođa Beatla Širla je predsjednica odbora za vanjske poslove, bila je predsjednica vlade i provela je niz socijalnih reformi koje su značajno izmijenile situaciju poslije građana. Imali smo reformu tržišta rada, eh, obiteljske politike i različitih drugih socijalnih područja. Te reforme su drugi zamijetili diljem Europe kao nešto pozitivno, te je to pokazalo da je moguće na učinkovit način smanjiti socijalne probleme a istodobno je gospođa Beata Šidlo osoba koja zna i vrlo dobro razumije i pitanja vezano uz socijalni dijalog. Ona je e, sudovala u socijalnom dijalogu sa sindikatima, sa organizacijama poslodavaca, predstavljala je tu vladu, sudjelovala je u tripartitnim dijalozima. Stoga ona svača socijalni dijalog i da je učinkovit dijalog rješenje za probleme, uključujući za političke probleme. Stoga molim zastupnika Europskom parlamentu da podupre tu eh, izvrsnu kandidaturu vrlo iskusne političarke koja se bavila socijalnim pitanjima eh, tijekom duljeg razdoblja te se u svom radu upravo usredotočila na socijalna pitanja. Molim vas da prihvatite e, tu, to imenovanje. U redu, onda bi moje pitanje bilo za e, nominiranu kandidatkinju. Hoćete li prihvatiti e, vašu kandidaturu? Mm, gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo, da, ja se slažem da me se imenuje i ako mi dopustite reću nekoliko riječi o sebi jer pretpostavljam da me mnogi od vas ne poznaju. Pa ako mi to dopustite, bila bih vam bilo zahvalna. Da, izvolite. Hvala vam lijepa. Za mene je velika čast što ste me postavili kao kandidatkinju za mjesto predsjednika ovog odbora ovaj odbor je za mene najvažniji u Europskom parlamentu. To kažem imajući na umu e, svoje iskustvo u e, radu kao e, predsjednica vlade i potpredsjednica vlade za socijalna pitanja. Imamo mnoga hitna pitanja na koja naši građani očekuju odgovor i koje moramo riješiti i provesti. U našem zajedničkom radu bismo trebali prije svega razmisliti o tome Imamo li volju za postizanjem konsenzusa? Želimo zajedno razgovarati? Hoćemo li potražiti najbolje rješenja za one koji su glasali za nas i dali nam mandat da ih predstavljamo? Moja cjelokupna politička karijera vezana je u socijalna pitanja. U poljskoj vladi sam ja bila suautorica socijalnog programa kojeg smo uspješno proveli Gospođa Rafalska je već govorila o meni i s njom sam isto prije surađivala i zahvaljujući nje sam uspjela provesti ta korisna rješenja. Ti programi su naišli i na pozitivnu reakciju u cijeloj Europi. Naši građani su ih dobro prihvatili, te su naši rezultati na europskim izborima, uključujući i moj osmi rezultat, isto tako posljedica toga. Važno je da se riješimo siromaštva. Uspjeli smo smanjiti nezaposlenost u Poljskoj na vrlo nisku razinu. I također bih htjela reći da zahvaljujući tim projektima da su mnoge skupine u društvu uspjele dobiti podršku koja im je potrebna i da danas žive boljim životom. Ja dolazim iz regije koja je tijekom gospodarske transformacije u Polskoj jako patila. To je regija koja je patila od tih sistemskih promjena u Polskoj ali isto tako i regija zahvaljujući koje je sada Polska u potpunosti situaciji. U toj regiji sam naučila da su ta socijalna pitanja, te socijalne osjetljivosti nešto što bi trebalo biti e, od najvažnijeg e, značaja za političare. Ako ste spremni prihvatiti moju kandidaturu, ako E, možete prihvatiti da e, surađujete sa mnom na čelu ovog odbora, onda bi to za mene bila velika čast, te bih vas htjela zamoliti za vašu podršku. Ja sam e, već sada spremna razgovarati s vama, spremna sam na dijalog sa svim članovima u odboru iz svih klubova zastupnika, jer mislim da bismo posebice u ovom odboru trebali biti uzor i trebali pokazati da možemo raditi neovisno o našim političkim razilježenjima na korist europskih građana. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Šidlo. Kako bih vas mogli izabrati kao predsjednika odbora, morate biti punopravni član, te morate također imati ispunjenu na pravi način izjavu o financijskim interesima, te izjavu koja se tiče kodeksa prikladnog ponašanja, a to ste vi napravili. I stoga imate pravo biti kandidatkinjom. Imamo još jednu primjedbu što se tiče zamjenskih članova. Sara Skitedal zamjenjuje Marija Walsh u ime PPA. Sada smo sve obavili i mislim da možemo prijeći na glasanje gospođa Bišov. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Dobar dan svima. U ime mog kluba zastupnika socijaldemokrata bih ja zatražila tajno glasanje. U redu. Gospodin Kaza. Da, hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ovdje imamo sustav, sustav DONT. napred smo se već trebali dogovoriti oko toga ko je naš kandidat i tko je ta osoba. Iako smo za dont eh, DONTov sustav, a bilo bi eh, dalekosežnih posljedica ako se ne e, poštuje taj dogovor koji nam Dontov sustav nudi, onda će to utjecati ne samo na ovaj odbor, nego i na druge odbore. Dakle, ovaj zahtjev da imamo tajno glasanje e, ne mogu smatrati opravdanim kada imamo samo jednu kandidatkinju koja je rezultat e, konsenzusa sukladno Dontovom sustavu. Dakle, doista se nam da nećemo imati tajno glasanje zato što nemamo ništa za sakriti u tom glasanju, te bismo trebali pokazati javnosti ljudima izvan ove dvorane, europskim građanima, da je ovdje imamo sustav kojeg se pridržavamo, a ako imamo tajno glasanje, uh, a imamo pritom sustav oko kojeg se svi, kojeg se svi slažemo, onda mislim da to nije dobar uh, signal za sve one uh, izvan ovog doma. Gospodin Pislaru se javio za riječ. Da, hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Ja mislim da je gospodin Dont bio genijalni matematičar i svačam da nismo ovdje zbog matematičkih e, kalkulacija, već zbog e, glasanja koje se računaju. Mislim da kao e, zastupnici u parlamentu imamo legitimno pravo izražavati svoje mišljenje. Radi se ovdje to da dopustimo ovog glavnog kandidata, već da trebamo odabrati postupak. Mislim da nemamo ovdje ništa za sakriti. I stoga Moram reći da podržavam zahtjev socijaldemokrata za tajnim glasanjem. 11 zastupnika je dovoljno da se zatraži tajno glasanje. Imamo više od 11 zastupnika pa ćemo onda prijeći na tajno glasanje o ovoj kandidaturi. I tu moram reći da za ovo glasanje možete glasati suzdržano, ali to nećemo onda uzimati u obzir. Dakle, samo brojimo glasove koje su za ili protiv. E, stisnite zeleni gumb ako ste za, stisnite crveni gumb ako ste protiv. I sada možemo proglasati glasanje otvorenim. Okay, there there are, there are Dakle, imamo e, tri člana EPP-a previše koji glasuju. Dakle, glasujemo za kandidate. Dakle, ako ste za kandidata, pritisnite zeleno. Ako ste protiv kandidata, pritisnite crveno. Jesmo li sad ok? It's Zatvaramo glasanje. Dakle, kao rezultat ovog glasa imamo 22 za, 27 protiv i 2 suzdržana. Suzdržane ne brojimo, ali kandidat nije izabran i zato predlažem da tijekom ovog sastanka da, da to učinimo kasnije. Gospodine Kaza kasnije. To znači da ćemo e, za sljedeći tjedan odgoditi sastanak kako bi pronašli rješenje za ovaj jedinstveni problem. Moj prijedlog bi bio da odgodimo sastanak i da zamolimo tajništvo da pronađe e, jedan novi termin za ovaj sastanak. Slažete li se? To je moj prijedlog. Dobro. Znači da Odgađamo, zatvaramo sastanak. Hvala vam lijepa.